Prvi izvještaj je izvještaj gospođe e, Mecole, sporazum sa Švicarskom konfederacijom o načinima njezina sudjelovanja u Europskom uredu za potporu u azilu. E, Pojmenično glasovanje, jedno glasovanje. Otvaram glasovanje.